Ah, Drage kolege, dobar dan. Molim vas sjednite. Počet ćemo eh, sa sastankom. Molim vas pripremite slušalice jer ću nastaviti govoriti litovski, moj jezik materinje. Drage kolege, eh, Nastavljamo s radom. Već čast mi je i zadovoljstvo da kao bivša predsjednica ovog odbora predsjedam e, sastankom ovog odbora. Zadaća jest da e, sastavimo predsjedništvo našeg odbora, dakle e, predsjednika i potpredsjednike, dakle četiri potpredsjednika temeljem člana članka 213 našeg poslovnika. Želim iznijeti imena zamjenika. Malkjere Eva Eva Kopač Luka Lukačevska i gospođa Herzberga Popana zamjenjuje Utasu. A sada prelazimo na izbor predsjednika odbora. Imamo dovoljni kvorum, tako da možemo nastaviti ovaj sastanak, a sada molim e, prijedlog kandidatura. Yes, please. Thank you, Chairman. From the uh, S&D group. Iz kluba socijalista pred predlažemo svog kandidata, to je Evelin Regna iz Austrije. Hvala gospođo Fritzon. Aš Prvo želim pitati Evelin Regner je li suglasna sa kandidaturom noriu pranešti kad... Dakle, isto tako moram potvrditi da gospođa Regna je punopravna članica ovog odbora i da je dala izjave o financijskim interesima i e, izjavu o kodeksu ponašanja. Budući da nema protukandidata, ja bih predložila da aklamacijom izaberemo gospođu Regner. Michelle, I am asking to give the floor, please, and good luck for you. predajem vam ovo predsjedanje i želim vam svu sreću. So, thank you Hvala vam na povjerenju koje ste mi ukazali prije nego prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, to jest kandidate za potpredsjednike. Željela bih vam reći nešto o sebi i o svojim namjerama. Moje ime je Regner, ja sam Austrijanka i zastupnica u parlamentu gdje sam već deset godina. Imam jako puno iskustva stoga bih rekla i još uvijek sam vrlo entuzijastična e, u svezi s našim radom. Ja sam feministica, sindikalistica i majka dvoje djece. Dakle, ja na neki način znam da ništa nam nije dano ovdje u ovoj prostoriji. Svi se moramo za nešto boriti, naročito u ovom našem odboru. Želim se boriti za Europu koja pruža iste mogućnosti svima, za Europu u kojoj e, žene neće biti ugnjetavane, jednu feminističku Europu i također želim da ne bude razlike u tome tko koga voli. Moramo nastaviti borbu protiv diskriminacije osoba LGBT je, to je nešto čemu ću posvetiti svoj rad kao vaša predsjednica. Čast mi je što ću predsjedati ovim odborom jer vjerujem da ovaj odbor FAM je upravo ono mjesto u kojem možemo staviti borbu za jednakopravnost. Prvo se to odnosi na financijsku neovisnost. To je nešto što je apsolutno eh, nažno, bez obzira tko ste, bilo da ste žena ili muškarac. I bez obzira koga volite, moramo zapravo prevladati to jaz između plaća muškaraca i žena. To je dio DNK Evropske unije, naš ugovor tome da je temelj. Ja ali znamo da još puno toga u tom smislu treba napraviti. Moramo se boriti protiv E, zaostajanja prava ljudi u Europi. Istanbulska konvencija se mora e, primijeniti u cijeloj Europi, a naša je odgovornost da žene u cijeloj Europi mogu birati e, što će učiniti sa svojim tijelima. Moramo se boriti, moramo se boriti za rodnu ravnopravnost u gospodarskim i političkim sferama i odlučivanju kao vaša izvjestiteljica za žene. Ja sada već šest godina čekam na vijeće da završi blokadu u ovom pitanju, ali vas uvjeravamo da smo mi svi ovdje dugačkog daha i da ćemo uspjeti u našoj nakani. svi zajedno se borimo za to i stoga dakako potrebna nam je e, vaša podrška, podrška potpredsjednika koje ćemo upravo izabrati. Dakle, idemo na sljedeći korak, sljedeću točku dnevnog reda, a to je izbor potpredsjednika i vrlo pažljivo moramo slijediti naš e, poslovnik da ništa ne zaboravimo. Imamo kvorum, kao što je već utvrđeno. I pozvat ćemo sada nominacije za izbor sva četiri potpredsjedatelja ili potpredsjedateljice. Molim tko će predložiti, odnosno nominirati prvog potpredsjednika. Ja sam u ime kluba GUE NGL-a mi predstavljamo kandidatkinju Eugeniju Rodrigež Gdje je gospođa e, Rodrigež Palop? Prihvaćate li kandidaturu? Da, najljepša hvala. U redu, odlično. Ja mogu potvrditi da ste vi punopravna članica ovoga odbora i da ste potpisali izjave u svezi sa kodeksom ponašanja i financijskim interesima, pa stoga predlažem da vas izaberemo aklamacijom. Jesmo li svi za? Congratulations. Čestitam vam Molim vas da nam se pridružite na podiju. Prije nego pređemo na sljedeći izbor e, potpredsjedateljice. Um, Čestitam, a sada biramo drugu podpredsjedateljicu ili potpredsjedatelja. Još jednom pitam tko će predložiti sljedećeg kandidata. Izvolite, gospođo predsjedateljice. Zadovoljstvo mi je nominirati e, gospođu Gwendolyn Delbos kao drugu potpredsjedateljicu. Hvala. Hvala. Gospođa Delbo Skofield, slažete li se? Da, u redu, hvala. <laughs> Dakle, sve teče glatko. Onda ja mogu potvrditi da ste punopravni član odbora da i da ste potpisali izjave o financijskim interesima i kodeksu ponašanja, pa kao i prije predlažem da prijeđemo na izbor aklamacijom. So, congratulations. Čestitke i dobrodošli. I dobrodošli, pridružite nam se na podiju. Committee in harmony. Ja, uh, to the next. Sljedeći korak izbor treće potpredsjedateljice ili potpredsjedatelja po istom postupku tko će kombinirati trećeg kandidata. E U ime poučana zadovoljstvo mi je nominirati gospođu Elizabeth Bosenberg za to e, mjesta. Gospođo Bauzenberg, slažete li se? Hvala gospođo predsjedateljice, hvala na vašem izboru, hvala, ja prihvaćam. Hvala. Uh, again, I can confirm Još jednom potvrđujem da ste punopravna članica ovog odbora i da ste potpisali potrebne izjave o financijskim interesima i kodeksu ponašanja predlažem da nastavimo kao i do sad, te da aklamacijom izaberemo sljedeću potpredsjedateljicu. Čestitke, pozivam vas da nam se pridružite na podiju. Evo, fali nam još jedan podpredsjednik i stoga na podiju je već dosta žena, treba nam raznolikost. I tražim sljedeći predlog za sljedećeg potpredsjednika. Da, slažem se da je došlo vrijeme za jednog muškarca na podiju iz eh, kluba SND E, predlažemo gospodin Roberta Piedrona iz Poljske. Robert, slažete li se s prijedlogom? Hvala, gospođo predsjedateljice. Prije svega čestitke kolegicama koje su već izabrane. obzirom da sam za nje osjećam se onako kako se žene obično osjećaju. Da, prihvaćam i e, čast mi je zadovoljstvo. Hvala. Još jednom, u skladu s poslovnikom, potvrđujem da ste potpisali izjave i da ste punopravni član ovog odbora i da je raznolikost eh, u parlamentu se odražava u eh, sastavu našeg predsjedništva i mi smo jako sretni da vas nominiramo i već smo vam pljeskali, ali možemo li to formalno napraviti kao čin izbora aklamacijom da bismo izabrali našeg Roberta kao četvrtog potpredsjednika u ovome odboru.

meeting, uh, Završila bih sastanak. E, vrlo mi drago što sjedim sa ovim potpredsjednicima, sa vama kao članovima ovog odbora. Čini se da će ovaj odbor biti jedan jako opasan odbor koji će se boriti za naša prava i veselim se što ću raditi s vama na svemu tome i na kraju imam neke objave kao predsjedateljica, prije svega kalendar naših sastanka, sastanaka za ostatak 2019. Vi ste dobili taj kalendar mailom, a to također možete naći online u i ako ne bude bilo primjedbe, onda se taj kalendar prihvaća. Ne znam nije li ga već neko pogledao ili možda već ima primjedbe. Ako ne, onda ga prihvaćamo, zar ne? Ne vidim da se bilo tko javio u protestu. Dakle, prihvaćamo što se tiče lingvističkog profila ovoga odbora. Članovi su dobili e, lingvistički profil odbora e-mailom i to možete naći online. Nema e, nikakvih primjedbi, kao i prije. Podržavamo taj lingvistički profil jer nema primjedbi i konačno Imate za 2019. godinu paket dobrodošlice, imate ga na vašim stolovima i to se isto također može naći online u svim lingvističkim verzijama. I s tim riječima mogu objaviti da je naš sljedeći sastanak 24. srpnja u 9 sati jutro. Dakle, ovo još je jedan prije ljeta. Nadam se da ćete još neki biti ovdje i da će to e, zapravo biti pri samom kraju ove, ovog polugodišta pred godišnji odmor i s tim riječima zahva, e, završavam sastanak. Hvala vam puno, surađujemo u budućnosti.